razloženja glasovanja. Kolege koji izlaze iz vječnice, lijepo vas molim da to učinite u tišini, tako da možemo krenuti s obrazloženjima. Damna Morvaj Kristina. Gospođa Morvaj ima riječ. Hvala lijepa, imam nekih problema s mikrofonom. Što se tiče financijskih usluga i njihove regulacije, ja sam glasovala za ovo izvješće. Mislim da je iznimno bitno da financijske usluge budu predmet strogih zakonskih propisa. Meni je to bitno budući da sam iz Mađarske i svakodnevno vidim zlouporabe e, banaka koje krše prava potrošača i vidim kakve to ima posljedice na stotine tisuća mađarskih građana tuže se zbog e, zajmova koje su uzeli stranoj valuti. Usluge bi trebalo rediti ne samo u tom smislu i ne samo zbog toga. Naime, usprkos problemima koje su izazvale e, zajmovi u stranim valutama. Banke još uvijek e, nameću određene vrste usluga e, mađarskim građanima. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Današnje gospodarstvo ne možemo niti zamisliti bez elektroničkog plaćanja. U usporedbi sa nekadašnjim vremenima kada se plaćalo kada se plaćalo iz ruke u ruku, naše suvremeno društvo sve se više koristi elektroničkim načinem plaćanja. Zato je bitno da se ovo područje i pravno uredi i što budemo imali preciznije zakonske propise, to ćemo lakše i urediti ovo područje. Čitav sustav mora biti transparentan, na taj način na unutarnjem tržištu možemo razvijati elektronički način plaćanja. To bi značilo standardizacija takvih transakcija, zatim e, naplata provizija posrednicima i općenito sva načela rada, dakle sva ta područja je bitno zakonski urediti. To je iznimno važno za europsko gospodarstvo i za povjerenje naših e, potrošača u sustav. Gospodin Polčak. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja sam glasovao za ovo izvješće naše kolege Tajanija. Uvjeren sam da je potrebno stvoriti tržište u području elektroničkih eh, transakcija, međutim zato to je dakle iznimno vrijedno, iznimno potrebno za ove proizvode i usluge iz tog razloga sam glasovao za ovaj zakonski prijedlog. Smatram da bi trebalo postojati jedinstveno tržište za takve platne usluge Govorili smo o elektroničnom nalogu za e, uplatu. To su sve financijski alati koji su od iznimno velikog značaja za naše potrošače i bitno je da naši potrošači budu upoznati s njima i da budu pravodobno informirani. I to bi zapravo trebalo e, njima olakšati poslovanje. Sean Kelly. Hvala gospodine predsjedavajući, ja sam glasovao za ovo izvješće kao i kolege. Smatram da je kolega Tajani izvrsno odradio ovaj zadatak i mislim da će ovo uistinu donijeti brojne pogodnosti u ovom području. E, postoji sve više transakcija koje se odvijaju preko granica nacionalnih država i zato je iznimno važno da imamo jasna pravila kojima će se urediti e, takve takve transakcije. U mojoj zemlji postoji velik broj malih i srednjih poduzeća koja se osnivaju i vjerujem da će ta mala i srednja poduzeća u buduće prodavati svoju robu putem interneta. Upravo iz tih razloga trebamo se pobrinuti da unutarnje tržište bude jače kako bi se i te transakcije mogle odvijati e, u najboljem redu. Hvala. Gospodin Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam također glasovao za ovaj prijedlog. Naime, povećanje učinkovitosti elektroničkih plaćanja preko granica država članica važno je za dovršavanje unutarnjeg tržišta. Jučer smo imali raspravu o boljoj suradnji u pravosudnim pitanjima, o tome kako povezati digitalna tržišta i olakšati trgovinu robom na internetu. Sve su to instrumenti koji bi trebali dovesti do nečega što je vrlo važno, a to je dovršavanje projekta unutarnjeg tržišta Europske unije. Iz tog razloga pozdravljam ovo izvješće kao i sve sva pitanja koja se tiču elektroničke obrade, e, naplata. Isto tako je se bilježi smanjenje bankovnih naknada, što je važno za naše građane. Isto tako potrebno je zaštititi osobne podatke građana u svakodnevnom poslovanju s bankama. Mislim da ovaj prijedlog ide u pravom smjeru. Hvala što se tiče zakonodavstva o o hipotekama i financijskim instrumentima te slučaju Španjolske. Sada riječ dajem kolegici Morvaj. Hvala lijepa, ja sam glasovala za o izvješće čija je tema kako pomoći onima koji su uzeli eh, hipotekarne stambene kredite. E, navest ću vam samo nekoliko podataka. U Španjolskoj ima 25 obitelji koje su izgubile svoj dom upravo zbog takvih e, hipotekarnih kredita. U Mađarskoj situacija još dramatičnije, kao što sam rekla, kada sam malo priuzela riječ, oni koji su uzeli kredite u stranim valutama neće moći e, koristiti pogodnosti moratorija ljudi će naprosto e, izgubiti e, svoju nekretninu i da bismo tome stali na kraj, odvjetnici i nevladine udruge trebale bi intenzivirati svoje aktivnosti i trebali bi pročitati ovo izvješće koje ću ja osobno objaviti e, na svom profilu na Facebooku. Hvala. Gospodin Urban nije tu, gospođa Mamikins. Gospodin Mamikins, izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Jedan od glavnih razloga što je u posljednjem desetljeću došlo do recesije u mnogim zemljama, uključujući i moju, i to je upravo zato što se, što ljudi nisu mogli otplatiti dug za banci, e, banki za kuću ili za automobil. Nakon nekog vremena e, zajmoprimci bi trebali moći otplatiti svoj dug. Međutim, ne možemo reći da je redovno poslovanje e, ako toliki broj zajmoprimaca to nije u stanju učiniti. Mislim da e, svi imamo pravo imati krov nad glavom, zato su nam potrebne reforme da bismo imali e, hipotekarne kredite koje će omogućiti onima koji uzmu zajam da ga i otplate. Gospodin Polčak. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Ja želim otvoreno reći da nisam glasovao za ovo izvješće, objasnit ću zašto. Uvjeren sam da se ovdje domaća politička pitanja prenose na razinu Europske unije, a istovremeno se ne pokušava doći do zajedničkog europskog rješenja. Mislim da to nije ispravno. Ja naravno suosjećam sa onih 600 tisuća ljudi u Španjolskoj koji su izgubili svoju imovinu zbog aktivnosti banaka, zbog takvih e, hipotekarnih stambenih kredita. Ja shvaćam sve probleme vezane uz povlaštene dionice i slično. Međutim, španjolski premijer i njihova trenutna vlada pokušava nešto poduzeti vezano uz probleme koji su nastali kao posljedica djelovanja prethodne vlade i upravo zato ne mogu podržati ovo izvješće. Sada imamo sljedeću temu, a to je smrtna kazna i riječ ima kolegica Morvaj. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. U Mađarskoj smo imali e, smrtnu kaznu do 1990. odnosno 1991. godine. Kao profesorica na sveučilištu ja predajem postupovne aspekte kaznenog prava i u tom svojstvu sam bila na određenim sudskim postupcima zajedno sa svojim studentima i tamo smo bili nazočni u trenutku kada je bila izrečena smrtna kazna. To je bio trenutak e, kada su, kada smo studenti, moji studenti i ja vidjeli ljude koji su osuđeni na smrtnu kaznu. Također smo obišli i neke zatvore gdje su ljudi čekali na izvršenje smrtne kazne u zatvorskim čelijama. Nakon susreta s tim ljudima e, moram reći da mi je vrlo teško. Mm, teško mi je reći da se zalažem za smrtnu kaznu, e, tako da se izvrši smrtna kazna nad nekim u moje ime. Istovremeno kao pravnica vrlo često vidim kako se, e, kako se vrše strašni zločini nad djecom i zato mislim da nam je potrebna rasprava o toj temi. Hvala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 E, oprostite, ali nismo imali prijevod češku. Je li se to riješilo? Čujete li U redu je, možete, možete krenuti od početka. Nadam se da je problem riješen. Ja sam vas zamolio da ponovno održite govor od početka. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Dakle, ponovit ću da sam glasovao za ovaj prijedlog. Naime, smatram da Europska unija kao međunarodni akter koji brani ljudska prava u svijetu i raspravlja o kršenjima ljudskih prava diljem svijeta treba biti upravo i onaj akter koji će se boriti protiv smrtne kazne. Još uvijek ima 58 država u svijetu koji primjenjuju smrtnu kaznu. U nekim zemljama e, se to čak radi na vrlo barbarski način. Riječ je o Kini, Iranu, Saudijskoj Arabiji, da navedem neke primjere. U tim zemljama se smrtna kazna uistinu zloupotrebljava. Jutro smo raspravljali o jednom mladom disidentu e, koji čeka izvrš izvršenje smrtne, na izvršenje smrtne kazne na vrlo brutalan način. Moramo se boriti protiv toga i na svim međunarodnim forumima trebamo se boriti za uh, ukidanje smrtne kazne. Treba ponavljati da postoje i alternativa, to je, uh, to je dakle zatvorska kazna. Hvala gospodine predsjedavajući. Svatko treba imati pravo na život i na zakonitu zatvorsku kaznu. Isto tako treba postojati prilika da osoba vrati društvu ono što e, je dužna. Naravno, to nije moguće ako se primjenjuje smrtna kazna. Smrtna kazna ne može se smatrati učinkovitom u suvremenom svijetu, posebno imajući u vidu da uvijek postoji mogućnost da je netko, da je nad nekim izvršena smrtna kazna za zločin koji nije počinio. Prošle godine nekoliko je zemalja povećalo broj smrtnih kazni, dakle došlo je do porasta smrtnih kazni u tim zemljama, što je uistinu strašno s obzirom da u nekim slučajevima ljudi nisu niti počinili e, kazneno djelo za koje su osuđeni. Hvala gospodin Kelly, hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam također glasovao za ovo izvješće Mislim da je vrlo pozitivno što sve veći broj zemalja ukida smrtnu kaznu. To je posebno bitno e, unutar Europske unije. Mislim da ne bismo trebali niti raspravljati o mogućnosti da se ponovno uvede smrtna kazna. Da kako postoje strašna kaznena djela, ljudi su zbog toga bijesni i možda se ponekad i pojavi želja da se nad nekim izvrši smrtna kazna. Međutim, moramo priznavati i poštivati ljudska prava u svakoj situaciji. Jer e, znalo se dogoditi da se nad nekim ljudima izvršila smrtna kazna i tek se mnogo godina kasnije ustanovilo da su bili nedužni. Iz tog razloga vjerujem da je to ljudsko pravo i da se nad ljudima ne smije izvršavati smrtna kazna i trebamo stati na kraj takvoj praksi. Kolegica Makovej. Hvala e, gospodine predsjedavajući. Ja sam e, također protiv smrtne kazne. 2014. godine 250 e, tisuća ljudi je osuđeno na smrtnu kaznu. Svakoga dana se ljude osuđuje na smrtnu kaznu zbog nekih prekršaja ili zbog toga što upražnjavaju određena prava. Govorim o ljudima koji sudjeluju u prosvjedima primjerice. Posebno tu mislim na e, slučaj Alija Muhameda Al-Nimra iz Saudijske Arabije koji je zbog sudjelovanja u prosvjedima osuđen na smrtnu kaznu. Prije nekoliko mjeseci Saudijska Arabija je je nekim e, počiniteljima prekršaja odrzala ruke i noge. Dakle, pitam se uistinu u kojoj godini mi živimo. Gospođa Šojdova. Hvala lijepa. Što se tiče ukidanja smrtne kazne, države članice Europske unije se toga drže. Međutim, riječ je o jednom načalnom pitanju. Ovdje je riječ o e, vrijednosti ljudskog života. 2014. godine dvije ljudi je smaknuto u Kini. Ja podržavam ovu rezoluciju ne zato što želim da izvozimo europske vrijednosti u druge zemlje svijeta, nego zato što smatram da su očite zlouporabe kada je riječ o smrtnoj kazni, dakle kako bi se progonili politički protivnici, ili pak zbog nečeg seksualne orijentacije, iz vjerskih razloga i slično. Mislim da je to neprihvatljivo i uistinu sam zadovoljna što smo usvojili ovaj tekst. Sada prelazimo na sljedeću temu, a to su lekcije naučene iz katastrofe u Mađarskoj. Kolegica Morva ima riječ, izvolite. Svrha kazne jest e, da spriječi buduća kaznena djela kako se kazneno djelo ne bi u budućnosti ponovilo. I e, citiram ovdje iz kaznenog e, pravilnika, kaznenog zakona E, jednostavno ne bismo se trebali skretati u prošlost, već se okrenuti budućnosti i usmjeriti se na prevenciju kako slične katastrofe ne bi se dogodile u budućnosti. U svakom slučaju, kako bismo se mogli baviti prevencijom, moramo izvući zaključke. U svakom slučaju treba utvrditi zašto je do toga došlo, zašto je došlo do te nesreće i e, trebamo ustanoviti tko su počinitelji. I e, čineći to bit, udovoljit ćemo načelu prevencije gospodin Mamikin. Hvala. Prije pet godina u Mađarskoj je došlo do e, vrlo teške e, tragedije u kojoj je desetoro ljudi poginulo, a stotinu ljudi je u toj nesreći ranjeno. Radilo se o velikoj industrijskoj i prirodnoj nepogodi. 2002. godine u Galiciji je došlo do velike nesreće kada se eh, jedan razvila ta nafta iz jednog tankera. Srećom tada nitko nije poginuo. Do e, takvih nesreća dolazi kada e, ljudi e, se ponašaju nemarno. Treba imati pravila o uskladištavanju opasnih materijala, opasnih tvari i zaštiti ljudi koji žive u blizini. Hvala. Hvala. Prije pet godina Mađarsku je pogodila najveća e, industrijska e, nesreća, bilo je to crveno blato. Odbor za okoliš uputio je vijeću i komisiji usmeno pitanje. Radilo se o vrlo specifičnom pitanju. Tražilo se da se odgovori na koji način će se izmijeniti zakonske propise kako do takve nesreće ne bi došlo ponovno, na koji način ćete obezbijediti novac da e, se e, e, nadoknadi šteta koja je izazvana tom nesrećom. Ta pitanja nisu nikada dobila odgovor. Iz tog razloga drago mi je da sada imamo rezoluciju u kojoj se kaže što treba učiniti. Jasno su navedena načela da onaj tko je onečistio mora platiti za saniranje štete, a isto tako uspostavio se i fond da bi se radilo protiv te štete. Gospodin eh, Kelly, jer gospođa Makovej nije ovdje. Oprostite, evo, preći ćemo sada na sljedeću eh, temu, a to je ravnopravnost spolova. Prelazimo dakle na sljedeću točku dnevnog reda. Najprije gospođa Morvaj. Hvala lijepa. E, zašto sam glasala na način na koji sam glasala? Naime, okosnica ovog izvještaja je ta da mi novac dajemo takozvanim zemljama u razvoju koje su spremne uzeti e, u obzir stavove Europske unije o ravnopravnosti spolova. Mene to načelo ne smeta i ja sam protivna diskriminaciji na osnovu spola. Međutim, to e, nema veze s pravima djevojčica da idu u školu u Afriku E, ili pak da se zabrani e, sakač, seksualno sakačenje djevojčica. Međutim, tu se također kaže u izvješću da je abortus ljudsko pravo, a da takozvane zemlje u razvoju to trebaju prihvatiti. A također postoje i članovi koji govore, članci koji govore o interseksualnosti i tako dalje. Mi želimo nametnuti ta načela tim zemljama kako bi se saminu za to je neprihvatljivo. Hvala lijepa ljudski rod i drugi e, se sastoji od dva dvije sastavnice muškaraca i žena i jedni i drugi trebaju aktivno raditi na razvoju društva što znači na supranacionalnoj razini treba e, postupati na isti način nažalost u Europskoj uniji žene određene životne dobi ne mogu kontrolirati svoj život. Prisilno se moraju udavati, ne smiju ići u školu. Ne smije im postojati segregacija ili diskriminacije na osnovu spola. Zato e, moramo e, biti e, učiniti sve da e, odamo poštu ženama koje e, samohrano se brinu za svoju obitelj. Gospođa je nema tu, pa zato gospodin Kelly. Hvala lijepa. E, meni je bilo drago da baš kao i cijeli moj klub glasam e, za. zaista imali smo veliku većinu, 524 glasa za što samo pokazuje da nam je jasno koliko su žene važne i koliko želimo da postoji ravnopravnost između muškaraca i žena. Međutim, bili smo protiv 7. E, i 19. amandmana e, u kojem se govorilo da se u zemljama u razvoju abortus treba e, učiniti besplatnim. Ne mislim da je to ispravan pristup i zato smo odbacili ta dva amandmana. E, ta dva amandmana nisu usvojena i zato smo i mogli glasati za to izvješće. Međutim, predložiti abortus na međunarodnoj razini je nešto protiv čega bismo bili. A sada izvješće gospođe Zaborske. Dajem e, riječ e, gospođe Šajderer. Hvala lijepa. E, zaista mi je jako drago da je Europski parlament se bavio ovom tematikom o ravnopravnosti muškaraca i žena. E, to je vrlo važno, naročito kada se radi o e, razlici, odnosno jazu u plaćama. Gospođa Zaborska je kao izvjestiteljica zaista e, jako e, načinila jako dobro izvješće. Činjenica da samo 344 zastupnika je glasalo za pokazuje jednostavno na činjenicu da nismo u stanju postići veći konsenzus. Svi mi vjerujemo da muškarci i žene za isti rad trebaju imati istu plaću. Međutim, toliko je amandmana usvojeno na to izvješće, pa mislim da smo čak se i ogriješili o načelo subsidijarnosti. I E, ne mislim da se u ovakvu vrstu propisa trebaju uključivati pravila za pojedine tvrtke. To je van ovlasti e, nas u Europskom parlamentu. I e, trebali smo se dogovoriti oko ovog izvješća koji treba biti pravilan i jedan važan instrument kojim će se konkretno moći ostvariti jednakost plaća muškaraca i žena. Bez obzira na to, mislim da će se e, trebati usvojiti važni aspekti e, ovog e, što je napisala gospođa Zaborska. Gospođa Morvaj ima riječ. Da, ja sam se ovdje suzdržala. Naime, i sama se izvjestiteljica suzdržala. Drugim riječima, nije glasala za vlastito izvješće za nekoga ko se ne razumije u ovo e, u stvari vezane za parlament, ovo sigurno djeluje neobično. Međutim, objasnit ću. Koristimo vanjske tvrtke kojim se ocjenjuje kako radi eurozastupnik, a onda domaće novine opišu o tome. Međutim, primjer gospođe Zaborske ukazuje na činjenicu da ona koja je po političkom opredjeljenju konzervativac, koja je e, žena koja radi profesionalno, da e, je stavljanje recimo transseksualnosti u njezino izvješće nešto što nije e, ne pripada njezinim vrijednostima i e, na neki način smatrala da je time njezin tekst osakačen a o, zato što se ovdje nije uspjelo spriječiti da se uvijek citiraju politički korektne vrijednosti. Jamčiti jednakost među spolovima u profesionalnom životu jedno je od temeljnih načela Europske unije. Očito je da kada se ljude javljaju za radna mjesta, oni e, bi trebali imati iste mogućnosti te biti jednako plaćeni za istu vrstu posla. Istovremeno, poslodavci e, moraju uvijek paziti da e, se i muškarcima i ženama daju jednake mogućnosti za rad genetički gledano postoje razloge između e, muškaraca i žena, ali diskriminacija ne smije biti dopuštena, zato sam ja glasao za ovo izvješće. A ja sam glasala protiv ovog izvješća jer je bilo toliko puno kontradiktornosti u njemu. S jedne strane traži se da se e, poslovi trebaju kategorizirati na način koji neće imati apsolutno nikakve veze s muškarcima i ženama. S drugim, pa kontradiktorno se traži suprotno. Ne smijemo tvrtke ulažiti u sustav kvota. Mi živimo u slobodnim i pravednim društvima i najbolji način da tako i ostane jest da ljudima omogućimo da dobivaju posao na osnovu toga što znaju raditi. Nema ničeg pozitivno o ovoj pozitivnoj diskriminaciji. Hvala sada gospodin Kelly ima riječ. Hvala lijepa. Iz e, samog naslova činit će vam se da je apsolutno svaki zastupnik za ovo izvješće međutim neki imaju problema s određenim preporukama. To moramo i razumjeti, a u krajnjoj liniji samo 344 od 568 je glasalo za. Evo tako je to. Ja sam bio za ovo izvješće i jedino e, nisam bio za amandman 17. niti njegovog prvog, niti njegovog drugog htjela. Moja stranka Fine glasala je drugačije nego li naš klub zastupnika o ta dva amandmana. Međutim, općenito uzreši treba učiniti mnogo više kako bi se postigla ravnopravnost između muškaraca i žena, naročito kada se radi po pitanjima plaća, mirovina i mogućnostima napredovanja u karijeri. Mnogo je toga načinjeno, ali potrebna su nam nova prava kako bi u Europskoj uniji zaživjela prava ravnopravnost i jednakost. Hvala gospodin Šogor ima riječ. Hvala vam. U ovom izvješću stavili smo naglasak na nedostatak ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Tako se navodi da je upravo ta neravnoteža razlog smanjenja stope e, novorođene djece. Moramo nešto učiniti po tom pitanju. Jer nas u suprotnosti čeka vrlo tužna budućnost. To će biti ključan problem u idućim desetljećima. Želja za djecom je povezana sa nefleksibilnošću na poslu i tu pate pati obitelj zbog tih obaveza. Zato pozdravljam primjedbe u izvješću koje govore o nejednakim plaćama i govornik je prekinut. Šakom domna raportor, domna Zaborska. Hvala vam, ričima izvjestiteljica Ana Zaborska. Svoju vlastnu spravu Hvala vam. Hvala vam lijepa. Ja se ispričavam što nisam bila kadra glasovati za svoje izvješće. Meni je jako žao zato što to izvješće sadržava niz dobrih preporuka. Ja sam htjela skrenuti pažnju ljudi na nejednakost u plaćama između muškaraca i žena. Vidjeli smo da se da je ta razlika i dalje prisutna. Trebamo skrenuti pažnju na neke druge aspekte na zdravstvenu skrb. O, žene su penalizirane u tom sektoru. Suzdržala sam se tijekom glasovanja zato što su amandmani koji su podneseni, koji su glasovani, nešto s čim se ja ne mogu identificirati. I mm, spominjala se i ideologija gender, to je nešto s čim se ne mogu složiti, a i žene su sasvim ispuštene iz nekih amandmana. Hvala vam. Uskoro ćemo objaviti zapisnik sa ove sjednice, o njemu će, on će se usvajati na idućoj plenarnoj sjednici i ukoliko nema primjedbi, Trenutno prekidamo zasjedanje. Hvala lijepa.